zrakoplovstva za Europu. Riječ ima izvjestitelj gospodin Telička, imate četiri minute. Mikro. Mikro, please. Mikrofon molim. Evo ga. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, kolege, dame i gospodo, dobro jutro. Zapravo, nedavno nismo imali toliko mnogo prilika da pohvalimo Europsku uniju za nešto što je konkretno i opipljivo i moram reći da je sektor zrakoplovstva bio uspješan i da je to bio uspjeh radi Europske unije. Zamislite si e, prije 30 godina zrakoplovni promet e, i kakve su mogućnosti i potencijale bili za nas putnike. E, da za vikend otputujemo negdje drugdje u Europu sa Charter letovima bilo je praktički nezamislivo. U tom trenutku je zakupovstvo bilo ograničeno samo na mali broj ljudi koji su mogli putovati. Ovo je konkretan rezultat jedinstvenog europskog neba i liberalizacije e, s kojom smo se bavili na razini Europske unije. Sada moramo reći da povećan zračni promet ne znači da nemamo nikakvih izazova pred nama. Ja bih da pače mogla imati nekoliko njih okolišni ciljevi, svakako to je jedno od njih, nitko danas ne može zanijekati da moramo nastaviti sa smanjenjem emisije zrakoplovnog prometa. Zatim, zvojena sa trećim državama, digitalizacija. Prije više od godinu dana Europska komisija iznala plan da se pozabavi sa tim i nekim drugim izazovima. I zapravo predložili su da se započnu pregovori sa našim glavnim partnerima, da se preinače pravila o e, Europskoj e, agenciji za e, sigurno zakoplovstvo i da se pogleda, interna regulativa. To je sve dobro došlo i mi smo već započeli s radom na nekim područjima od tih, ali sve ono još očekujemo i neke prijedloge. Zakupovni sektor svakako e, potrebuje ulaganja jer se okolina jako mijena, mijenja. Ako ćemo biti učinkoviti, moramo imati jasnu viziju za taj sektor i po pitanju ulaganja koje ćemo imati danas i sutra, moramo imati viziju, ja bih čak rekao, za ljučih 50 godina. U određenoj mjeri je to namjera ovog izvješća da pokušamo naći neke praktičnu alternativu za ono što danas ne funkcionira dobro, da iznesemo i neke prijedloge za budućnost. Bojim se da ne mogu danas e, sve te prijedloge navesti, ali dopustite mi da naglasim samo nekoliko njih. Kao prvo, razviti e, e, indeks o povezanosti na temelju svih vrsta prometa kako bi racionalizirali ulaganja i kako bi poboljšali općenitu otpornost prometnih mreža u Europi, a istinom povećati povezanost taj e, indeks može potrošačima e, dati e, nekakvu naznaku kako da donesu dobre odluke. Zatim isto tako moramo smanjiti mogućnost da se narušava tržišno natjecanje i mora se omogućiti zakupovima da nesmetano putuju. To je bila i tema na nekim od naših sastanaka s kolegama. Ja sam obećao da ću dati jasno do znanja Europskoj komisiji da to konkretno znači da tražimo da se jedan dio značnog prostora e, odredi za to da bi dakle europski, europsko nebo trebalo imati prednost nad nacionalnim metodima. To nije protiv subsidijarnosti, to nije neko ograničenje, ne. To je samo da pozovemo na neke od obveza koje e, svi imamo prema Europskoj uniji. Europski zrakoplovni model tu mogu biti vrlo kratak, moramo prestati razmišljati o tome da ćemo riješiti probleme e, tržišnog natjecanja s našim partnerima tako što ćemo se ustaviti tržišno natjecanje. To će samo ići na uštrb potrošača. Natjecanje je mogućnost za naše zakupovne saveze, oni naravno moraju imati dostatne zaštitne mjere i zbog toga će Europski parlament izbliza pratiti pregovore o tim dogovorima. Intermodalnost, mislim da je to jedan važan element ovog izvješća i to zbog toga što dosta često kada govorimo o e, prometnim e, načinima prijevoza da često razmišljamo u kategorijima. I na posljedku sigurnost ne moram niti da pa je to zašto je to sada velika zabrinutost. Moramo bolje obavišane podatke izmenjivati, moramo imati najnovije tehnološke sustave, ali su tako trebamo nepetljano opteretiti putnike i zbog toga pozivamo Europsku komisiju da razmotri stvaranje jednog europskog e, sustava gdje bi se putnici e, mogli e, dobrovoljno registrirati kako bi onda ubrzano mogli proći sigurnosne provjere na zračnoj luci. Imaćemo možda o tome još prilike raspravljati i danas u okviru ove rasprave Hvala vam lijepa. Hvala vam. Sada u ime odbora jer će ima e, gospodin Kristensen. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Moj kolega iz odbora TRAN, mu bih htio zahvaliti na tome što smo vrlo složni i što želimo zajedno poboljšati situaciju u zakupovom sektoru. Potrebno su nam bolja pravila, ali pravila koje trenutno imamo nisu dobra, što vrijedi kako za poslodavce, tako i za u tom sektoru. Provodi se lov na jeftine eh, aviokarte, što dovodi do toga da su eh, radni uvjeti sve loši i da se brutalno iskorištavaju pravila. Sada moramo imati dostane eh, dostojne i poštene radne uvjete mora biti jasno u kojoj državi se treba platiti porez i u kojoj državi zaposlenici imaju pravo na socijalnu zaštitu. To treba biti jasno. S usvajanjem ovog izvješća moramo pokazati složnost u Europskom parlamentu te zajedno pozvati Europsku komisiju da iznese prijedlog e, s kojim ćemo stvoriti sigurne i zdrave radne uvjete. To moram napraviti za budućnost europskog zakupovnog sektora. Hvala vam. Hvala vam. Sada u ime komisije riječ ima Bulc. Dobro jutro, predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Hvala na prilici da vam se nas obratim i da razmijenimo e, ideje o zakupovnom sektoru. Ja pozdravljam ovu izvršnu vašu inicijativu gdje imamo sveobuhvatan pregled zakupovnog sektora. Zahvaljujem gospodinu Telički i gospodinu Kristensenu na napornom radu, a isto tako zahvaljujem i svim drugim odborima koji su sudjelovali u tom radu. Zrakoplovstvo je jasno važno za ekonomiju i našim građanima. Imamo više od 2 milijuna eh, izravnih radnih mjesta i 110 milijardi eura koji su raspoređeni u Europskoj komisiji. Danas eh, imamo 27% svjetskog tržišta i stoga to zaslužuje eh, našu potpunu pažnju. Jasno je da E, imamo dionike na europskoj i na nacionalnoj razini i stoga ću se sada osvrnuti odmah na ključne točke iz vašeg e, izvješća, kao prvo unutarnje tržište. Ja u potpunosti podržavam da se ubrzano napreduje po pitanju blokiranih dosija. Svake godine oko 5 milijardi eura se uzelo potroši zato što nismo napredovali po pitanju jedinstvenog europskog neba. Ja se u potpunosti slažem sa vašim apelom da dovršimo europsko unutarnje tržište za zrakoplovstvo. Što se toga tiče, Europska komisija će ove godine pokrenuti studiju o vidljivosti za stvaranje jedinstvenog višeg zrakoplovnog prostora Europske unije da vidimo kako to može e, doprinijeti učinkovitosti naših neba. Što se tiče vanjskih ulaganja, e, mi e, pohvaljujemo vašu pažnju, vaš interes da se dakle naši pregovori donesu u skladu sa našim prioritetima. Mi ćemo vas u svim fazama pregovora izvještavati o tome. Što se tiče konkurentnosti europskog zakupovnog sektora, ja primam na znanje da se stavili naglasak na to da treba privući strana ulaganja. To je usko povezano sa potrebom da imamo pošteno tržišno natjecanje. Mi trenutno radimo na novim mjerima s kojim ćemo promicati ili zaštititi e, regionalnu i općenitu povezanost u Europi kao što je to naglašeno i u zakupovnoj strategiji. Očekujemo da će već na proljeće imati, da ćemo već na proljeće imati te mjere i to uključuje sljedeće. Kao prvo nove smjernice što se tiče vlasništva i pravila o sigurnosti, da imamo jasnoću i da se olakša primjena tih mjera. Kao drugo, nove smjernice vezano uz e, obveze pružanja javnih usluga. Kao treće, da se zamijeni uredba 862 iz 2004. sa učinkovitim mjerama. Naš cilj je da predstavimo e, vjerodostojan instrument koji će nam omogućiti da učinkovito djelujemo kada e, imamo diskriminatorne prakse iz sljedećih država koji štete našim aviokompanijama. E, na posljedku ne nam je važno, treba nam smjernice za usluge ATM-a i za kontinuitet u tom smislu. Što se tiče standarda, dopustite da kažem nekoliko riječi o sigurnosti. Drago mi je što kažete da ste e, primili na znanje naš prijedlog e, za e, direktivu o zakupnom sigurnosti i kažemo da ESI trebaju dostatna sredstva i dostatno osoblje za rad. Ja se veselim trilogu koji je trebao već započeti ovaj ponedjeljak po tom dosjeu i nadam se da ćemo imati novi rok bez danje odgode. Mnogo napretka je već postignuto i ja sam sigurna da ćemo zaključiti taj dosije pod malteškim predsjedništvom vijeća. Što se tiče okolišnih pitanja, imamo dogovor iz koji je prekrednica i sada želimo uspostaviti taj globalni sustav. Jako smo ozbiljni kada se radi o tome da se postigne gospodarski rast za zrakoplovstvo bez dodatnih emisija ugljika i želimo da se to postigne na globalnoj razini. Zrakoplovstvo je globalni biznis i nijedna država ne smije po tom pitanju zaostajati. U prijedlogu koji smo ranije ovog mjeseca usvojili, Europska komisija predlaže da se nastavi sa trenutnom zemljopisnom, trenutnim zemljopisnim područjem primjene za ETS e, i da to pokriva sve zračne luke u e, zakupnom prostoru Europske unije, što će osigurati da se sa svim aviokompanijama e, ponašamo jednako. Sada bih se osvrnula na element socijalne zaštite iz vašeg izvješća. Kao što stoji u našoj zakupovnoj strategiji, aviokompanije imaju otežnu situaciju zbog velike mobilnosti. Europska komisija je u svibnju 2016. godine objavila e, jedan pravilnik e, da vidimo koji je pravni okvir za mobilne radnike, dakle za pilotsko i e, kabinsko osoblje. E, sada imamo tumačenje tih pravila, prije svega što se tiče toga gdje su sjedišta e, aviokompanija. Mi posljednjamo sada taj koncept, je li taj, e, to načelo i dalje primjenjivo za ovaj sektor. imamo i uredbu o zračnim uslugama i smatramo da, ćemo dovršiti taj rad za sljedeće godine u okviru i ove strategije. Želimo jačati socijalni dijalog u zakoplovstvu. E, sektorski e, odjel za zakoplovstvo pruža mogućnost da Europska komisija i dionici partneri e, bolje raspravljaju o izazovima na području zakoplovstva. Što se tiče sigurnosti, moram jasno reći da se svi standardi po pitanju sigurnosti odnose na sve, neovisno o obliku zapošljavanja. Sigurnost je naš glavni prioritet i ASA konstantno procjenjuje sigurnosne aspekte novih poslovnih modela. I dalje ćemo usko pratiti razvoj na tržištu te ćemo djelovati gdje to bude potrebno. Socijalni dijalog je od ključne važnosti. Evropska komisija aktivna i radi usko sa socijalnim članovima iz država članica i sa svim drugim dionicima što se tiče ove teme. Hvala vam na pažnji. Hvala. A sada u ime odbora za okoliš na jednu minutu riječ gospodin Šanji. <clears throat> Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Ja također pozdravljam što se sada bavimo ovim izazovima u zrakoplovnom sektoru u okviru ove strategije s kojima se dotočujemo na prava putnika i prava zaposlenika. I to na najvišoj razini. A okolišne strade su također uključeni u dokument, što je i naglasila povjerenica. To je u skladu sa mišljenjem odbora za okoliš, prema kojem zakupni sektor mora odigrati važnu ulogu kada se radi o tome da se ublaže promjene u našem okolišu i e, klimatske promjene. Dakle, to se tiče primjene novih tehnologija, istraživanja i razvoja i tako dalje. Želim zahvaliti svima onima koji su mi pomogli u izradi mišljenja u ime odbora za okoliš i na posljedku treba spomenuti ulogu država članica. Ja želim potaknuti države članice da poduzmu mjere da se e, provede dogovor o jedinstvenom europskom nebu i e, e, oni dokumenti koji se tiču prava putnika. Hvala vam. Hvala. U ime odbora za unutarnje tržište na jednu minutu riječima gospođa Van Bosuit. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Na unutarnje u odboru za unutarnje tržište želimo bolje zaštititi putnike. Danas putnici e, ne znaju sve informacije, dakle ne znaju kada imaju problema sa svojim letom, tko ih može informirati o tome kako mogu riješiti svoje probleme. Postoje dakle još neka neriješena pitanja. Isto tako mi razmišljamo da bi trebali imati e, za nekoga ko preko Internet rezervira let, da bi ta osoba trebala imati jednaka prava kao i svi drugi. Kad kad dolazi do razlika u cijenama, to bi trebalo zabraniti. E, a spomenuti su i sigurnosni, aspekti. Trebaju nam nove tehnologije za kontrolu, a isto tako i e, profesionalne proporcionalne kazne za sve one koji se ne pridržavaju standarda. To će učiniti sve e, letove i putovanja sigurnijima i smanjit će vrijeme putovanja. Ja sam razočarana što nije u završno izvješće e, došlo više elemenata iz našeg odbora, zato što bi ti elementi bili važni za e, bolju izradu strategije u zakoplovstvu. Hvala. Sada imamo govornika u ime kluba zastupnika za Europsku pučku stranku. i pol. Uh, Hvala predsjedatelju povjerenice. Dobrodošli, želim također zahvaliti gospodinu Telički u ime Pučana na odboru TRAN na njegovu dobru radu i olakšavanju eh, dobrom napredovanju na ovom pitanju. Kada se osvrnemo zadnjih 20-30 godina, gledamo koje je koristi liberalizacija jedinstvenog europskog neba i što je to predstavljalo za poslovni sektor, za zapošljavanje, turizam, povezivanje ljudi, regije i gradove. To je bilo odvažno, ambiciozno i pomoglo je da rastu niskobudžetne zrakoplovne kompanije, sada trebamo ići dalje i to je jasno naznačeno u izvješću komisije. Europa je važna za avijaciju, ali taj značaj e, se gubi kada vidimo rast e, Bliskog istoka, Azije i Južnog Pacifika. Dakle, trebamo olakšati rad e, europskim kompanijama i da idu, da uhvate korak sa brzo rastućim vanjskim tržištem. Vidimo kako napreduju brojni, na primjer Maroko u kojem je udvostručena aktivnost, Balkanske države udvostručenost, slično u Kanadi i SAD-u, dakle zrakoplovni sektor je jako važan. Moramo se osvrnuti prema samima sebi i uvidjeti da ima problema, e, zagušenje do dvije 2035. i gubit ćemo 2 milijuna letova, što će predstavljati trošak e, u novcu i u zapošljavanju. Imamo naravno cilje zaštite okoliša i brojem dosije koji nisu riješeni, jedinstveno europsko nebo e, i e, regulativa o pravima putnika. Povjerenica ovo je vrijeme kada europsko zakoplovstvo jest bi uspješnica i može biti uspješnica ukoliko uspijemo da se nosimo sa današnjim izazovima. Hvala. U ime SID-a dajem riječ gospođi Ajali Sender na dvije minute. Najpšće hvala predsjedniče. Ukoliko dopustite, želim zahvaliti izvjestitelju Telički koji je bio jako otvoren i strpljiv tijekom pregovora. Pregovora o ovoj strategiji koja je okrenuta prema budućnosti Naime, ovdje se radi o pripremi budućnosti i o tome da se okrenemo prema budućnosti imamo globalni pristup u ovom ključnom trenutku razvoja zrakoplovnog sektora. A to se podrazumijeva da se ne smije zaboraviti kako je razvoj transporta koji je popratio demokratizaciju zračnog prometa nije bio bez problema. Mislim dakle da postoji čitav niz zanimljivih prijedloga. I poboljšavajući zrakoplov eh, infrastrukture zračnih luka može se poboljšati međuregionalna suradnja. Na primjer, možemo pristupiti poboljšanju međuregionalnih odnosa i drago mi je što smo ovo sve povezali uz socijalni aspekt jer važno je uspostaviti dobru ravnotežu. Tu je sloboda putnika, naravno koju treba poštovati, ali isto tako i radnici moraju moći zarađivati za život, moći raditi kako bi oni mogli putovati kada za to dođe trenutak. Dakle, poduzeća i poslodavci ne smiju izbjegavati svoje obveze prema osoblju. Tu je zatim i potreba financiranja u sljedećem eh, višegodišnjem financijskom okviru. Moramo se pozabaviti aspektom eh, financiranja socijalnih aktivnosti, to tiče isto tako i EFSU-a. Povjerenice, hvala vam eh, na vašoj bici pred hvatanjem koštac u Asijem. Trebate također se zalagati za zaštitu okoliša na međunarodnoj razini. I postoji još jedna stvar, ovo je moja ideja, moglo bi se uzeti u obzir recikliranje zrakoplova e, u okviru kružne ekonomije koje je pokrenula Europska unija. Hvala sada u ime ECR-a gospođa Foster ima riječ na dvije minute. Hvala, hvala predsjedatelju, hvala povjerenice. Najprije želim se puno zahvaliti Pavelu Telički. Bilo je izvrsno tako blisko surađivati s njim na ovom novom izvješću o zrakoplovstvu. Doista sjajno. 99% ovog e, izvješća je odlično, po mom mišljenju, u potpunosti ga podržavam. Međutim, došlo je do velikih problema jer odbor za zapošljavanje je dobio isključivu nadležnost socijalne agende po pravilu 54. I njihov tekst do, ugrožava profesionalne E, pilote koji su zaposleni sa e, nevažećim, e, nevaljanim ugovorima i to ugrožava sigurnost putnika. 70% letova su iz općeg zrakoplovstva koje je naj, koji je izlož, podložen najvećim, najbrojnijim pravilima E, i njihov način rada mora biti sukladan sa EASINim pravilima i vremenu i satnicama, stoga njihove optužbe su neutemeljene i provokativne. Kako bi još stvari bile gore, mogli smo izmijeniti e, njihove, njihove doprinose posredstvom e, odbora za zapošljavanje jer mi ovdje podržavamo dobre, dobra radna mjesta i zapošljavanje. Dakle, zaključno želim reći da ovo upućuje krivi, krivu poruku i sugerira da nije sigurno za europljane da lete europskim zrakoplovnim kompanijama, to je sramotno. Zašto bi dakle trebali ljudi rezervirati letove na takvim mjestima? Dakle, ja nisam spremna podržati ovako, ovako nešto što nismo mogli promijeniti, no opet želim zahvaliti na silnom trudu gospodina Pteličke i znam da će on to uvažiti i nadam se da će poruka biti jasna. Povjerenice moramo biti oprezni kada određenim odborima dajemo mogućnost da imaju tolike ovlasti ovo ovdje, ovdje se bavimo transportom i za ovo je nadležan odbor za promet trebao biti. Najljepša hvala. Hvala. U ime Aldea sada dajem riječ gospođi majster na minutu i pol. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Da, komisija je već iznijela vrlo dobar prijedlog za zakupnu strategiju Europi, a sada imamo jako dobro izvješće Pavela Teličke kojemu želim srdečno zahvaliti. Doista je tako da imamo sve više ljudi na svijetu i da je zrak i sve popunjeniji, ne samo sa putnicima, već i sa robom koja se prevozi. Ja mislim da je dobra ideja što je Pavel Telečka rekao da nam je potrebna nekakva vrsta autocesta na nebu. Dakle, imamo već e, autoceste, imamo autoceste i na moru e, i tako nešto nam je potrebno i na nebu, dakle, abstraktno rečeno. Moramo, dakle, zmišljati tome kako da svi mogu imati mjesto na nebu. Zatim, trebamo se pozbaviti svime onime što leti. Ne radi se samo o velikim putničkim zakupom radi se o malim putničkim zakupovima, o besplatnim letjelicama, o svemu što trebamo regulirati i to se sve imenuje i navodi ovdje. Potrebno nam je pravilno tržišno natjecanje ne između zračnih luka samo, međunarodnih zračnih luka primjerice. Ja sam Njemica i Frankfurt je već izgubilo zračnu luku kao, mjesto zračne luke kao prijelazna zračna luka, već je to mjesto sada zauzela zračna luka u Istanbulu. Postoje mnoštvo tržišnog e, natjecanja i mnogi se pitaju je li to i dalje po pošteno i bismo li možda trebali imati nova pravila igre. E, ja sada već čekam isto tako i na razvoj novih goriva za zrakoplove. Primjerice, postoji mogućnost da se koristi gorivo koje se bile iz alge u zrakoplovima. I naravno moramo na kraju imati i poštene radne uvjete, zato što to onda znači i dobru sigurnost. Moramo imati e, jača prava putnika i potreban nam je jedinstven europski zračni prostor. I ja svjesno s time zaključujem govor, zato što već dvije godine imamo blokadu po pitanju tog zakonodavstva. Nemoguće je da ne idemo izravnije s time nego da smo stalno nekim stran i zbog toga bismo se svi trebali boliti da se to konačno ostvari. Hvala. Hvala. U ime Guja gospođa Konečna ima riječ na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice. Ja se jako veselim eh, zbog ovog izvješća. Želim zahvaliti izvjestitelju što je malo popustio od svoje e, početne namjere i što se posvetio i socijalnim aspektima u ovom izvješću. To se dogodilo zahvaljujući pritisku iz odbora EMPL ali i zbog toga što smo htjeli ukazati na e, dobra prava radnika i na pitanja sigurnosti i kvalitete e, usluge. To je u vidio I mislim da je dobro što su i drugi odbori surađivali na tom izvješću i što su izrađivali mišljenja. Dakle, slažem se sa kolegicom. E, što se tiče EASE i država članica, tu tražimo od njih da nove modele poslovanja, nove modele u zakopanom sektoru e, i da se sve to uz, da se svime tome posvetimo. Prije svega trebamo reći da su radni ugovori sa nultim satom e, zagarantiranog rada, da su takvi ugovori nepravedni. Ja jesam za tržišno natjecanje, ali ne na ušteb radnika. Moramo povezati sve te aspekte i to nam je uspjelo raspravu ovom izvješću. Još jednom zahvaljujem srdečno izvjestitelju. to logo ja dio lepta. Najpše hvala ime zelenih. Sada gospodin Dolin da ima riječ na dvije minute. Zračni promet sve je veći ovih dana. Naravno, to je pozitivno kada gledamo na povećanje mobilnosti, no istovremeno moramo imati na umu da emisije u zrakoplovstvu su sve veći povećavaju štetu na okoliš. Moramo povećati mobilnost, a smanjiti istovremeno emisije. Moramo imati to na umu. Za nas zelene od velikog je značaja da zrakoplovstvo i drugi vidovi transporta plate za svoj utjecaj na okoliš. Ni trenutni postojeći ETS, razvoj tehnologije, niti drugi vidovi ulaganja poput e, zelenih pristupa ne pomažu. Moramo imati mjere koje će pomagati za e, tržišno natjecanje, ali zadvoljavajuće zadovoljavajuće na e, u aspektu pomoći održivosti, dakle povećati nije prihvatljivo da zrakoplavstvo mora plaćati poreze, a istovremeno imamo tolike zračne luke koje su, koje dobivaju subvencije od poreznih eh, od državnih, državnih proračuna. Juče smo glasali eh, o sustavu emisija, trgovine emisijama, a Cilj je bio da tu i zrakoplovstvo bude obuhvaćeno. Nažalost, e, Posredstvom glasanja dobili smo besmislenu reformu koja neće omogućiti da se pariški ugovor e, provede. Zato moramo odrediti pravednu cijenu utjecaja zrakoplovstva na zašto okoliša. Zašto ćemo mi zeleni glasati protiv ove strategije koja samo traži kratkoročni dobiti i tržno natjecanje, a zanemaruje utjecaj na okoliš. Hvala. U ime FDD-a dajem riječ gospodinu Paksasu na dvije pol minute. Mislim da je ovo mišljenje, izvješće je doista pozitivno. Jasno mi je da strategija za zrakoplovstvo se bavi tržnim natjecanjem jedinstvenim eh, europskim nebom. Eh, to mi je jasno, to mi je jasno da prijedlog gospodina Teličke počinje od eh, zrakoplovnih modela, ali da se bavi i sve većom sigurnošću. To je nužno. Isto znam i vidim da model mora biti promijenjen iz stroge regulative ka tržišnom natjecanju i mora se ići ka dominantnom položaj u međunarodnom transportu. Usvajajući ova pravila, mali aerodromi morali bi biti prioritetni, zato pozivam komisiju da poduzme odgovarajuće financijske mjere kako bi države članice mogle očuvati male regionalne zračne luke, osobito u periferiji. Ja sam više od 40 godina imao dozvol letenja. I jedna mi stvar nije jasna, gospodine Telička, kao ni moji kolege zrakoplovci, jer to ne, ne vidim u izvješću. Naime, nije mi jasno zašto se uvijek stalno govori o nezapošljavanju, odnosno o zapošljavanju, a ne podržavamo uopće sportske zračne luke i sportsko zrakoplovstvo. Nije mi jasno zašto su sve veći zahtjevi nametnuti zrakoplovnim organizacijama, a bez ikakve kontrole, osobito kad se radi o javnim organizacijama, zašto zrakoplovi sa dva ili četiri mjesta postaju podvrgnuti pravilima koja su jednako stroga kao i u slučaju Boeinga. Nije mi jasno zašto proizvođači koji proizvode brze i sigurne zrakoplove moraju čekati dok mi satima smo blokirani na sigurnosnim e, e, kontrolama. Ne razumijem također kako su pravila potrošača zaštićena to mi nije bilo jasno na temelju ovog izvješća. U ime kluba zastupnika gospođa Arnautu. Hvala predsjedniče. Predsjedniče, ja sam radila više od 30 godina u Air France i nažalost mogla sam vidjeti što može e, prekomjerna konkurencija napraviti u zrakoplovstvu. E, hoteći previše iz, u stiljevima rentabilnosti Europska unija je stvorila okvir koji u konačnici nanosi puno veću korist eh, stranim kompanijama, niskobudžetnim kompanijama nego našim nacionalnim eh, kompanijama koje danas plaćaju prekomjerne troškove. Konstatacija je neupitna bilo da se radi o izvornim eh, kompanijama ili najvećim zračnim lukama, evolucija veliki napredak se e, dešava izvan Europske unije. Samo proizvođači se izvlače, ali pod koju cijenu? Dakle, grupacija Airbus pribjegava delokalizaciji, smanjuje proračun namijenjen istraživanju i razvoju i smanjuje broj zaposlenih. Također, e, dovodim u pitanje navod neprihvatljiva tendencija protekcionizma to citiram što je rekao gospodin izvjestitelj u ovom tekstu, jer ja mislim da je suprotno istina. A to je osnovno načelo u institucijama Europske unije i e, slobodnu trgovinu pretvara u dogmu u ime svete slobodne konkurencije za koju vidimo da je varka i u zrakoplovnom sektoru koja je izvrgnuta e, nelojalnoj konkurenciji, nepravednoj konkurenciji e, kompanija iz zaljeva. No, gospodine povjereniče, nije ni čudno što imate tu merkantilističku viziju komisije jer ste i sami bili članom te institucije. No, osobno smatram da je prikladno da javne vlasti e, zaštite svoja nacionalna radna mjesta i svoja nacionalna poduzeća. I ako neki misle da imati zaštitne mjere za e, zrakoplovni sektor, ako smatraju da je to populizam, onda ja se slažem s tim i to primam kao kompliment, jer se ne mogu složiti da nestaju nacionalna poduzeća, nacionalne kompanije u korist stranih zato što države članice nisu, zašto im nije dopušteno da i zaštite ne pristajem niti na pay to fly ugovor od nula sati i lažni neovisni rade. Što se ove zadnje točke tiče, mogu samo veseliti preporogama koje je iznijel, iznio odbor EMPL, ali doista se dvojim glede stvarnih namjera komisije da ih provede jer je ona jako rijetko e, na strani e, takvih e, mjera koje dovode u pitanje u ostalom rad poduzeća i vidimo da u klasifikaciji Jacques nema ni jedna od u deset glavnih klasifikacija Jacques nema ni jedne lokos kompanije. Dakle, us, ja ću ostati suzdržana od ovog izvješća. Hvala toliko o glasnogovornicima kluba zastupnika. Sada predajem riječ gospodinu Zarijanu Mopulosu, sam zastupniku na jednu minutu. Τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, τη στρατηγική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Jedinstveno nebo, strategija Europske unije za razbijanje usluga, to je nešto što smo iskusili u Grčkoj. Vidjeli smo što se dogodilo sa grčkim zračnim lukama. Cijelokupno osoblje ne zna što će biti s njihovim pravima i njihovim eh, radnim mjestima. Turizam koji ovisi o zračnim lukama prepušten je malom broju velikih e, grupacija. Pojavljuju se privatni monopoli i suverena prava Grčke su puno uveliko smanjena na Egejskom moru i do te mjere da ih čak i Turska e, na e, dovodi u pitanje ne poštujući ugovor iz Lozane. Moramo biti na usluzi potrebama naroda, ne monopola. Hvala gospodin Van den Kamp, imate minutu i pol. Dobro jutro. Dobro jutro svega i ja zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću koje daje izvrstan pregled onoga što se želi poduzeti u sektoru zrakoplovstva u Europskoj uniji tom sektoru imamo brojne izazove, ali je to također sektor koji se može dalje razvijati. To je sektor koji je omogućio brojnim građanima da se upute na odmor, na destinacije koje su im prije toga bile nedostižne. Također govori se o inovaciji u ovom sektoru. Odbor Tran će idućeg tjedna posjetiti Toulouse, posjetiti tvornicu Airbusa da pobliže pogledaju kako se stvara ta europska inovacija. Nadalje, vezano uz konkurentnost, ona je u ovom sektoru snažna, nije uvijek poštena, a ova nepoštena dolazi izvan granica Unije. Potom su tu socijalni aspekti. ja se ne slažem sa postupanjem odbora za zapošljavanje. Ukoliko ovdje je nadležni odbor onaj za promet, pa ostavimo mu da odlučuje o glavnim stvarima. Prisjetimo se potom i novih pilota kojima je potrebno e, da dati više pažnje s obzirom na važnost njihovog posla. Hvala lijepo, zastupnica De Monte, izvolite. Grazie, signora komisarija. E, l'aviazione... Hvala lijepo. Zrakoplovstvo je ključan element u sektoru prometa, njime se jamči vanjska i unutarnja povezanost e, Unije. Strateško planiranje zrakoplovnih usluga je od e, ključne važnosti, te valja ojačati njegovu globalnu, ali i regionalnu dimenziju. To stvara radna mjesta, razvija turizam i omogućuje bolje upravljanje prometom u glavnim zračnim lukama. Zato sam pozitivno ocijenila komunikaciju komisije, komisije kada je riječ o državnim potporama malim zračnim lukama. Zbog toga smatram da je važno putem državnih potpora pomoći razvoju usluga malih zračnih luka koje ni na koji način ne predstavljaju konkurentnost velikim zračnim čvorištima. Hvala lijepo, minuta i pol za zastupnika Vandalena, izvolite. Uvaženi kolege, izvjestitelj stavlja naglasak na razvoj inovaciju i sve je to važno, ali sektor zakoplovstva bilježi brojne probleme u borbi za što niže cijene. Dolazimo do sustava u kojem piloti trebaju plaćati da bi uopće letjeli. To je taj sustav pay to fly. To je problem za pilote i za putnike. Ono School of Economics je izradio studiju koja pokazuje što se se traži od pilota koji mnogo lete, koji su umorni, čije se potrebe zapostavljaju. to predstavlja sigurnosne rizike. Pay to fly je opasan i za putnike i treba se i sudskim mjerama boriti protiv eh, te prakse. Izvjestitelj je i ovom pitanju zauzeo stajalište u svom izvješću i uz tu izmjenu ja ću moći podržati njegovo izvješće. Hvala lijepo. Jedna minuta za zastupnicu Kilonen. Kiitoksia puhemies, Hvala lijepo. Iskoristila bih priliku i postavila e, pitanje vezano uz korištenje biogoriva u zrakoplovstvu, prije svega korištenje dakle, druge generacije biogoriva kako bi se smanjile emisije. Redovno dobivamo informacije da bi se to, da bi operateri htjeli koristiti to gorivo, ali ono je tri puta skuplje od tradicionalnih fosilnih goriva. Ukoliko želimo nadam se da želimo dostići zadane ciljeve Pariškog sporazuma. Potrebno poduzeti se potrebne mjere u pomorskom sektoru i sektoru zrakoplovstva. Nadam se da komisija radi na način da ćemo dokinuti svoju ovisnost o fosilnim gorivima u ovom sektoru. Hvala lijepo. Zastupnica Deli, izvolite. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dobar dan, gospođo povjerenice. Hvala našem izvjestitelju gospodinu Telički. Zrakoplovni sektor je sektor koji je sada jako dinamičan, više od 5% godišnje rase. Što se tiče emisija ugljika, to znači da ćemo imati e, suko više emisija do 2050. godine, zato što sada već te emisije čine 3% emisije e, ugljika na globalnoj razini. Dakle, sam e, zakupovni sektor može ugroziti ciljeve sa Kopa 21 i po mom mišljenju ne možemo imati takav razvoj, a da se ne promijene tehnologije i da se jako ne ograničuje emisije koje se izlučuju. A što se tiče klimatskih promjena, pa problem je taj što imamo dereguliran sektor, imamo e, natjecanje koje nije jednako za sve, imamo aviokompanije zemlja zaljeva, imamo primjerice nepravedno natjecanje sa e, željeznicama zato što se kerozin ne oporezuje. E, isto tako imamo sve nestabilnije radne uvjete za radnike sa pay to fly i sa drugim modelima i naravno sve to ide na uštrb e, socijalne zaštite i sigurnosti. To je dakle sektor koji danas doista mora na značajan način uzeti u obzir taj okolišni aspekt, taj socijalni aspekt, ali isto tako i taj aspekt razvoja tehnologije. Hvala. Hvala lijepo. ima e, zastupnik Prust. Gospodine predsjedavajući, gospođo Venica, zakupovni sektor e, zapošljava na stotine tisuća radnika skoro 90.000 radnika u Francuskoj. Europska komisija je dobro to shvatila kada je u prosincu 2015. godine iznijela e, komunikaciju o zakupovnoj strategiji za Europu. Danas razgovaramo o jednom sveukupnom izvješću gdje se govori o važnim izvorima s kojima možemo napraviti od ovog sektora, sektor koji će pojačati Europsku uniju e, kako iznutra, tako i na globalnoj razini. Zakupovna sigurnost sa reformom EASE e, imamo tu kao temu, zatim isto tako da se postavljaju ugodne grane za emisije, e, da se zaštite prava putnika. Sve su to glavne osi koje bi trebali poslužiti kao smjernice radu Europske komisije. Ja želim inzistirati na jednoj stvari. Ja se borim kako bi svi imali jednaka pravila, a još uvijek nam prostaje dosta toga kada se radi o tome da se borimo protiv nepoštenih e, praksi. Trebamo pojačati mogućnost naših zračnih luka i naših aviokompanija da se obrane od toga. Trebamo reformu e, uredbe o nelojalnim tržišnim praksama i o suradnji sa trećim državama. Trebamo se boriti protiv takvih nelojalnih tržišnih praksi, naći novi prostor za gospodarski rast, na taj način će zrakoplovni sektor e, naći e, solidan temelj za budućnost. Hvala lijepo, zastupnica Anderson. Dobro jutro. Uspjeh e, zrakoplovnog sektora je važan za evropljane, za putnike, ali i za radnike u tom sektoru. Pozdravljam rad kolega koji je doveo do ovog uspješnog izvješća. Mi smo konstruktivno razgovarali sa predstavnicima komisije o budućoj regulaciji ovog sektora na osnovu zajedničke europske vizije. Jedinstveno europsko e, nebo treba biti projekt, e, zajednički projekt od kojeg ćemo svi imati koristi. Moramo učiniti što možemo kako bi Ujedinjena kraljevina odigrala svoju ulogu u ovom projektu u budućim godinama. Što se tiče nekih detalja, mi kao zastupnici trebamo se zalagati za smanjenje eventualne štete po okoliš koje dolazi iz ovog sektora i trebamo se prebaciti na održive oblike transporta. Možda se u ovom smislu moglo učiniti više, ali svejedno mislim da ovo izvješće treba podržati. Pozdravljam što danas glasamo i za zaštitu prava radnika u ovom sektoru. Mnogi su to danas spomenuli. Razumni ljudi ovdje shvatili su problem vezan uz nesigurna radna mjesta u ovom sektoru i moramo se pozabaviti ovim problemom sve zajedno. Hvala lijepo. Zastupnik Zlotovski. Szanowny panie przewodniczący, pani komisarz, branża Hvala lijepo, uvaženi kolege. Sektor zrakoplovstva je jako važan, stvara raste radna mjesta, inovaciju, u Europi. Zato je ova strategija opravdana. Tvrtke stvaraju velik prihod, dobro se snalaze na globalnom tržištu, ali svejedno je potrebna potpora i uz pomoć bilateralnih sporazuma. Drago mi je što je zastupnik Telička posvetio tome pažnju Imamo veliku razliku, imamo veliku naime razliku između obima prometa između raznih e, regija u Europskoj uniji. Kada je riječ o dostupnosti, korištenje jeftinih veza blizu vlastitog doma je od velike važnosti i to se može pripomoći uz odgovarajuću regulaciju tržišne utakmice. To obuhvaća i niskotarifne kompanije te investicije u infrastrukturu. Sve inicijative za budućnost zrakoplovstva eh, trebaju uzeti u obzir sigurnost putnika kao prioritet, ali ovo se ne smije koristiti da bi se regulirali odnosi između zaposlenika i poslodavaca. Hvala lijepo, zastupnik Kuntis. Hvala. Dragi kolege, ja sam tražio riječ kako bih podržao amandman broj 2 u stavku 15 koji govori o poništenju odluke da se 14 grčkih regionalnih e, aerodroma udruži u jednu jedinstvenu tvrtku. Riječ je o nečemu što je suprotno propisima slobodnog europskog tržišta. Front Port bi se zvala ta jedinstvena tvrtka. To bi je jedna tvrtka koja bi trebala upravljati dakle sa svim ovim regionalnim aerodromima. I ona pritom ne bi trebala plaćati poreze Grčkoj, ne bi trebala plaćati poreze niti tamošnjim regijama. Ako želimo da se Grčka ponovo osovi na svoje noge, to zasigurno nećemo uspjeti na način da dajemo e, ni za njena nacionalna bogatstva. Hvala lijepo, zastupnik Ajkaut. E, Hvala. Pre svega, Komisija uvijek govori da zauzima integralni pristup svim izazovima i u move u smo vidjeli određena zanimljiva izvješća o budućnosti e, transporta. Međutim, kada se pristupi pojedinim sektorima, onda se gubi ovaj integralni pristup. Zrakoplovna strategija je jednostrani pristup koji se bavi samo problemima vezanim uz nepoštenu konkurenciju i na međunarodnoj razini, a to je nešto čime se susrećemo i u našem zračnom prostoru. Izvjestitelj se nije poslužio doista integralnim, integralnim pristupom koji zahtjeva ovaj sektor. I drago mi je da što se tiče socijalnog stupa da je tu izvješće poboljšano. Međutim, sa okolišne strane ono ne čini gotovo ništa. Uopće se ne spominje pariški sporazum. Svi tu viču kako je to važno, a kada raspravljamo o sektoru onda se ono uopće ne spominje. Dakle, integralni pristup još uvijek ne postoji i kada ulazimo u sektorske pristupe, onda moramo voditi računa, to je ekonomija, okolišne politike, socijalne politike, a ovo izvješće ne čini dovoljno u tom smislu i ja ću zato glasati protiv. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnica Lopez Bermejo. Hvala. zrakoplovstvo poput e, nekih drugih sektora pogađa privatizacija u zemljama e, članicama. Daću vam neki primjere, dakle imamo privatizaciju ENE, koja, prilikom koje nisu uzete u obzir prava radnika i putnika. Takve privatizacije doveli su do pogoršanja radnih uvjeta u čitavom ovom sektoru. Zrakoplovne usluge su porasle za 47% tijekom zadnjih godina. Zaposlenost nije porasla, nesigurni ugovori na određeno vrijeme, ugovori sa nula sati su postali nešto uobičajeno. Valja ojačati kolektivne ugovore, saslušati zahtjeve sindikata da bismo spriječili da dođe do pogoršanja radnih uvjeta u zrakoplovnim lukama. Izbjegnimo socijalni dumping i nemojmo nastaviti sa privatizacijama. Hvala. Dolazimo do kraja ovog dijela rasprave. E, prelazimo sada na catch the dakle slobodno javljanje za riječ. Imamo pet zahtjeva za riječ. Jedna minuta, zastupnik Kelly. Micro, with airlines and aeroplanes. Svakog e, zrakoplovni promet je važan za za Europu. Imamo u Irskoj Aer Lingus koji je poprilično učinkovita kompanija. Sada su u tijeku pregovori o Brexitu u slučaju hard Brexita ne znamo još koje će biti posljedice po carinsku uniju i po ovaj sektor jer se možemo susreti s velikim teškoćama u transportu. Imamo e, rast potražnje za zrakoplovnim prometom, pomorskim prometom i to će izvršiti dodatni pritisak, te se slažem sa kolegom Mekautom i ostalima da se treba uzeti u obzir pareški sporazum trebamo se baviti smanjenjem emisija što je za nas veliki izazov. Hvala lijepo, zastupnica Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, vreau Hvala lijepo. Ja bih e, čestitala izvjestitelju i svima koji su dali doprinos ovom izvješću. Znam da je zračni promet važan između ostalog i za razvoj turizma. Ali moramo vidjeti ovdje određenu političku volju kako bismo podržali sektor zrakoplovstva. Gospođo povjerenice, znate da razvoj zrakoplovstva ima da utječe na e, gospodarski rast i razvoj tržišne utakmice. Vi ste rekli da gubimo 5 milijardi eura godišnje zato što kasnimo u provedbi jedinstvenog europskog neba i da još uvijek postoje problemi vezani uz kvalitetu i sigurnost putnika. Vi morate pogledati e, koje su konkretne mjere za poboljšanje sigurnosti putnika. Ja pozdravljam komunikacijsku strategiju vezano uz ovaj sektor i želim da se uklone prepreke i glasat ću za ovo izvješće i nadam se da ćete uzeti i obzir sva mišljenja koja ste čuli danas. Hvala lijepo, zastupnik Marijas. Hvala lijepo. Hvala vam, eh, gospodine predsjedavajući. Nova strategija za europsko zrakoplovstvo treba ojačati industriju i turizam. To znači djelovati protiv eh, javljanja monopola, kao što je to slučaj zajedničke tvrtke koju je malo čas spomenuo kolega. Dakle, oni bi upravljali sa 14 regionalnih grčkih e, aerodroma i dobili bi svojevrsnu e, premiju u iznosu od 520 milijuna eura europskih sredstava koji se dodjeljuju upravo ovim aerodromima i to je u suprotnosti sa važećim propisima. Ova tvrtka je e, filijala Lufthansa i dakle u ime te njemačke tvrtke bi upravljala našim e, regionalnim aerodromima. Riječ je o predavanju grčkog blaga jednoj njemačkoj e, tvrtki u ruke. I to bi donijelo nesagledive posljedice u smislu gubitka socijalnih prava i moramo preispitati ovu odluku. Ovu odluku. Hvala lijepo, zastupnik Lopez. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Ovo je strategija u kojoj se ne prepoznajemo. Mi ju osuđujemo zato što su stvarni ciljevi to da se e, dođe do jednog europskog oligopola. S ovime se podriva nacionalni suverenitet. To, taj suverenitet se e, predaje na europsku razinu. On je zapravo važan za države članice. Isto tako će se još i dalje iskorištavati radnike. Imat ćemo još i nestabilnije radne uvjete i snižavanje plaća. Ovo je strategija velikih multinacionalnih kompanija e, koju ste vi izradili njima u korist. Imamo i čitav niz e, uredbi i direktiva u koju se namjeravaju preinačiti. E, izdaci za istraživanje se žele penjeti na države članice, sve to u korist multinacionalnih kompanija. Dakle, ovo je zapravo nastavak brutalnog procesa liberalizacije e, koji je donio do toliko strašnih posljedica. Ništa se sada ne čini da bi se vratili sa tog lošeg puta, da pače, poziva se na još veću liberalizaciju. Hvala. Sada smo završili sa spontanim javljanjima za riječ. Ne, ispričavam se. Gospodin Kaputo, izvolite, s njim ćemo onda završiti ovaj postupak. Hvala angolare della mobilità europea. Riječ je o najvažnijem prometnom sektoru eh, u Europi uz pomoć koji smo zagarantirali slobodno kretanje ljudi koji se temelje na osnivačkim ugovorima. Tu trebamo zadržati visoke kvalitativne i sigurnosne standarde u prijevozu putnika i putem poticaja inovaciji te ulaganjima u digitalne tehnologije zračni prostor ulazi u jedinstveno tržište i njegovo neučinkovito ili neracionalno korištenje poput e, onog u smislu različitih nacionalnih e, praksi, doprinosa i plaća stvara probleme za građane, povećanje troškova i vremena leta te povećano trošenje goriva i veće emisije CO2. U konačnici zrakoplovnom sektoru je potrebna racionalizacija i inovacija i to treba krenuti od europskih institucija kako bi se postignuli usklađeni rezultati kako bi na prvom mjestu bila sigurnost i dostupnost zrakoplovnih usluga. Hvala vam lijepa. Sada u ime komisije gospođa Bulc. Honorable... Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, mnogo tema, mnogo pitanja. No, dopustite mi da kao prvo kažem da sam zahvala na e, gospodinu Kristensenu, gospodinu Telički, obim izvjestiteljima na doista sveobuhvatnom izvješću i na cijeloj ovoj plodonosnoj raspravi. Želim vam svima odgovoriti, ali imam ograničeno vrijeme, pa ću se pokušati usredotočiti samo na nekoliko pitanja i nadam se da ćemo moći onda kasnije imati raspravu e, putem bilateralnih sastanaka vezano za ove ostale teme koje ste spomenuli. Dakle, vrlo kratko što se tiče biogoriva. U našoj strategiji o niskoj emisiji uglika e, jasno smo rekli da nam je važno da imamo alternativna goriva za sektor prometa i moram reći što se tiče zakupovstva iskustva da su biogoriva trenutno jedina alternativa koju smo mi spremni poduprijeti u potpunosti. Što se tiče multimodalnosti te teme, što se spominjalo, i um, kvalitete zraka. Multimodalnost je svakako vrlo uh, pozitivna stvar za okoliš i za kvalitetu zraka i stoga smo izradili jedan model uh, zračnih koridora mnoge neizravne emisije ugljika i zračne luke e, do njih dolaze zapravo zbog pružanja e, zemaljskih usluga i stoga je važno i da imamo i e, bolju suradnju, bolje tržišno natjecanje između različitih vrsta upravljanja zračnim lukama. Zatim isto tako e, regionalne zračne luke, one su vrlo važne za zajednice s kojima služe. Mm, Protek nekoliko godina regionalne znači su se bavile i komercijalnim e, poslovanjem i natječu se zajedno. U tom novom e, konkurentnom sektoru može možda doći do narušavanja njihove situacije. I stoga mi moramo osigurati jednaka pravila za sve, dakle kako za E, regionalne znači luke, tako i za druge zračne luke. A mi imamo smjernice koje jasno kažu na koji način se mogu odobriti, odobriti e, izdavanje javnih sredstava. Što se tiče e, programa, mi znamo da je barem jedan međunarodni partner rekao da će provesti screening program, takozvani program pre za one putnike koji su prošli tu provjeru. E, tu treba vidjeti dakle koji je rizik koji predstavljaju ti pojedinci i svakako je ovo nešto s čime ćemo se detaljnije zabaviti. Što se tiče programa za pre-clearance, dakle to, tu prethodnu provjeru, mi mislimo uh, ubrzati uvođenje tog procesa, vidimo da se to događa u SAD-u E, nadležna državna tijela smo već konzultirali da vidimo kako bismo mogli uvesti taj sustav. Za to je potrebno niz e, postupovnih preinaka, preinaka u infrastrukturi, u, načinu rada e, značajnih luka. Europsko financiranje za ovu prethodnu provjeru ćemo također još dodatno razmatrati. Što se tiče pay to fly-a, novi modeli su se međunog pojavili, poput upravo ovoga modela pay to fly za pilotsko osoblje. I neupitno je da se to negativno održava na sigurnost, ali EAS, Europska komisija i dalje istražuju takve sustave za pay to fly. Bojim se da sam već iskrisla svoje vrijeme, ali svakako sam spremna spraviti s vama o svim preostalim pitanjima na bilateralnim sastancima. Hvala vam lijepa stoga na pažnji i drago mi je što smo se svi zajedno uključili u ovo kako bismo se pobjenili da zakupni sektor ostane i dalje jedna od priča uspješnica Europske unije. Hvala vam lijepa, gospođo Venice Bulc. Riječ ima gospodin izvjestitelj e, Telička na dvije minute. Hvala vam lijepa kao prvo. Bih htio zahvaliti e, kolegicama Klun, Foster, Jali Sender. Doista mi je bilo drago surađivati s vama i cijenim vaš doprinos e, koji ste dali. Kao drugo, kao reakcija na neke od komentara, gospođa Konečna je rekla da je drago što sam popustio po pitanju socijalnih pitanja no bojim se da se ona ne sjeća zapravo naših rasprava, zato što nije imala prilike pružiti nam se niti na jednom sastanku. Inače bi znala da su socijalni aspekti bili prisutni u našem radu od samog početka. Poteškoću koju sam ja imala pred sobom je to da kada smo zaprimili mišljenje od odbora empo da sam u tom trenutku vidio da je to, to mišljenje jako veliko kao i naše izvješće. Onda je vrlo teško tako surađivati. Moramo imati disciplinu. E, sa izvjestiteljem iz odbora Ample mi je uspjelo smanjiti to, to mišljenje, ali to je bio dosta veliki izazov. Zatim e, možemo mi napraviti strategiju od, e, to, o tome koliko su svi ti aspekti važni, ući u detalje, ali niko to neće pročitati. Meni je draže da imamo strategiju s kojom ćemo naznačiti točno alate, točno instrumente s kojima nešto mislimo postići. Pozivam vas primjerice da pogledate indeks o e, povezanosti. To je taj alat, to je taj instrument s kojom možemo nešto konkretno postići. Dame i gospodo, ja imam san. Moj san je da se jednog dana probudim ujutro i da odlučim na, ću na večer letjeti sa, sa svojom obitelji. Da ću pogledati na internet, da ću kupiti e, integriranu kartu koju će me od mog sela do Praga, od Praga do jedne zračne luke, zatim neke druge zračne luke i zatim da mogu uzeti vlak. Dakle, integrirano izdavanje karata. Da ću, kada dođem na zračnu luku, biti siguran da ćemo imati sigurnosne provere bez nepotrebnih opterećenja, da ću letjeti na zakopu, bilo da se radi o europskom ili o međunarodnom u koji će imati niz u emisiju ugljika e, sa sigurnim pilotskim osobljem, da neće biti nikakvih e, problema u prometu. Dakle, to je cilj naše strategije. I mislim da će ovo biti još jedan značajan korak u pravom smjeru ako tu strategiju izglasamo. Hvala vam još jednom. Siguran sam da ćemo e, postepeno s ambicioznom e, i aktivnom komisijom moći ostvariti taj san. Hvala. Hvala vam